il Presidente. Buongiorno. Kole... Dobar dan. Dragi kolege. Kao što znate, moramo pričekati za završetak konferencije predsjednika prije nego što započnemo s glasovanjem. Na početku vas moram obavijestiti da je gospodin e, Rosario Kročeta, koji je bivši zastupnik Europskog parlamenta, da je predsjedniku podnio zahtjev za zaštitu e, parlamentarnog imuniteta u okviru istrage koju je otvorio sud u Palermu. Sukladno poslovniku ovaj zahtjev bit će poslan e, odboru